Danas se održava prva plenarna sjednica nakon groznog atentata koji nas je 22. svibnja pogodio u Manchesteru. Ali nakon tog tragičnog događaja krvopoliće koje počinjavaju teroristi nije prošlo u Egiptu izis se okomio na kopske krčane, a teroristički napadi održani su i u Bagdadu i u Kabulu. Na deseci nevinih ljudi ubijeno je na barbarski način. U ime svih nas osuđujem najčvršće te akte nehumanog nasilja. Izražavam solidarnost obiteljima žrtvama. Radi se o nevinim osobama koje nisu učinile ništa i koje su izgubili život zbog barbarstava koje je, nažalost, čovjek i dalje sposoban počiniti. Glas Europskog parlamenta dizao se prije, diže se i sada i uvijek će se dizati vrlo snažno. Molim sada da ustanete i da se jednom minutom šutnje oda pošta nevinim žrtvama. Moram sada ovoj vijećnici najaviti odluku koju je malo prije najavio predsjednik Trump, a to je da se njegova država povuče iz pariških sporazuma.